bih obavijestila ovaj dom da ću zajedno sa predsjednikom vijeća u utorak potpisati četiri pravna akta po redovnoj zakonodavnoj proceduru u skladu sa člankom 78 poslovnika zajedno, a naslovi tih pravnih akata biti će objavljeni u, u zapisniku ove sjednice. To bi bilo sve što se tiče naših objava. Sada prelazimo na dnevni red ovog tjedna i plan rada.